Sljedeća točka na dnevnom redu je izvješće gospođe Hübner o međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva. Prvi govornik je gospođa izvjestiteljica Hübner. Izvolite. Thank you, uh, President, uh, Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavajuća prema pravilu 140. iz poslovnika predsjednik Europskog parlamenta može potpisati međuinstitucijski sporazum nakon što nadležni odbor razmotri taj sporazum, dakle i nakon što ga parlament odobri. I drago mi je što danas mogu predložiti parlamentu odobrenje novog međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva i e, da mogu predložiti potpisivanje predsjednika. Trenutni sporazum o boljoj izradi zakonodavstva potječe iz 2003. godine i e, to je bilo prije proširenja Europske unije iz 2004. godine, dakle tada smo imali samo 15 država članica i prije nego što je Lisabonski ugovor stupio na snagu. Parlament je opetovano pozivao na to da se ponovno pregovara o sporazumu iz 2003. godine kako bi se uzelo u obzir novo zakonodavno okruženje Lisabonskog ugovora, kako bi se konsolidirala najbolje prakse, i tako kako bi se ažurirao taj sporazum u skladu s modernim shvaćanjem programa za bolju izradu zakonodavstva. I stoga je za nas to bila dobra vijest kada je u sjeću 2015. godine novo izabrana Europska komisija Jean-Claude Junckera prihvatila da iznese prijedlog za novi međuinstitucijski sporazum između tri institucije, Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije. E, Odbor za ustavna pitanja je dao svoj doprinos E, mišljenju Europskog parlamenta o pregovoru o reviziji sporazuma iz 2003. godine, to je bilo u travnju 2015. godine, zatim e, je na konferenciji predsjednika usvojen e, prijedlog da gospodin Verhofstadt bude vodeći pregovarač u ime Europskog parlamenta i da će usko sa odborima za pravna pitanja i sa odborima za ustavna pitanja pregovarati s drugim institucijama i da će izvještavati o tome na konferenciji predsjednika i zatim u prosincu 2015. 15. je na konferenciji predsjednika usvojen taj sporazum i e, odbor za ustavna prava je također usvojilo već mišljenje o kojem ćemo glasati sutra i tu kažemo da se slažemo sa rezultatom pregovora. Isto tako tražimo da se prouči e, učinak novog sporazuma na okvirni sporazum i na druge relevantne međuinstitucijske sporazume vezano uz sveukupnu arhitekturu ovih progobljivnih sporazuma. Isto tako identificiramo niz pitanja kojih treba još dalje popratiti na tehničkoj ili političkoj razini. Preporuka da se odobri sporazum je također tu, a isto tako i mandat za odbor AFKO da se provjeri u kojoj mjeri amandmani ili interpretacije pravilnika i pravila iz poslovnika će biti važna za novi međuinstitucijski sporazum. Dopusti samo da navedem nekoliko točaka koje su jako važne u Europskom parlamentu vezano u sadržaj novog sporazuma. Zasigurno se tu radi o e, višegodišnjem i godišnjem e, planiranju. Tu se radi o tome da će Europska komisija e, se odazvati na e, zahtjeve Europskog parlamenta, da ćemo imati konzultacije i saslušanje vezano uz povlačenje zakonovnih prijedloga. Tu se tako radi e, o tome da imamo bolje alate kako bi imali e, transparentno i inkluzivno donošenje odluka. Radi se isto tako i o pitanju procjene učinka. Tu smo se suglasili da bi procjene učinka trebali biti sveobuhvatni i uravnoteženi da bi trebali uzeti u obzir isto tako i trošak donošenja zakonodavstva. Nezavisnost i Um, neovisnost novog regulatornog nadzornog odbora žene su tako jako važne. Procjene učinka ne bi trebala zamijeniti uh, političko dodušenje odluka s druge strane. To je također i važno pitanje. Zatim se to tako radi i o prerevnom, uh, prerevnoj provedbi europskog zakonodavstva, o pretjeranoj regulativi i o prevelikom opterećenju, administracija, poduzeća, prije svega malih i srednjih poduzeća. Što se tiče delegiranih i provedbenih uh, akata, tu smo ostvarili napredak. No, parlament danas očekuje da će se brzo postići sporazum između tri institucija o dobrim kriterijima za e, provedbene i delegirane akte i da će se osnovne akte brzo uskladiti sa zakonodavnim okvirom Lisabonskog ugovora. Kao zaključak mogu reći da nakon analize sadržaja novog međuinstitucijskog sporazuma, odbor AFKO je identificirao niz pitanja kojih treba još i dalje pratiti. Ta pitanja ćemo e, kasnije analizirati u zajedničkom izvješću na vlastitu inicijativu u okviru odbora za pravna pitanja i odbora za ustavna pitanja. Mi smatramo da će novi međunarodni sporazum o izradi zakonodavstva biti dobar alat kako bi imali transparentnije, otvorenije odnose među institucijama s ciljem da se izradi bolje, bolje zakonodavstvo u interesu europskih građana. Hvala. And Hvala i sada mi je zadovoljstvo dati riječ ministrici Henis Plašart koja je nekoć bila naša kolegica prije nekoliko godina. Gospođo ministrice Henis Plašart. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavajući, vam je drago što opet mogu biti ovdje u ovom domu. Hvala vam lijepa. Gospodine potpredsjedniče, uvaženi zastupnici, ova tema o kojoj raspravljamo je tema gdje smo se mi kao institucije sastali i izrazili našu želju da ojačamo našu suradnju. I drago mi je što mogu obilježiti ovaj važan korak napred u našim institucionalnim odnosima. S ovim novim sporazum zajedno smo uspostavili e, cijeli set pravila vezano to kako možemo stvarivati bolje rezultate za naše građane i za naša poduzeća. Neću ponavljati sadržaj sporazuma, ali dopustite mi da spomenem nekoliko točaka koje to potkrepljuju. Imaćemo zajedničku raspravu o našim zakonodavnim prioritetima, te ćemo izabrati one prioritete koje bi prema e, tim institucijama trebale biti glavna pitanja za idućih nekoliko godina. U razdoblju kada se Europska unija smatra e, podijeljenom, fragmentiranom, bitno je pokazati jedinstvo. E, pokazati da imamo zajednički cilj i da se želimo E, suočiti sa najvećim izazovima pred nama. Što se tiče procjena učinka, tu smo se suglasili da europsko zakonodavstvo se treba temeljiti na informiranosti, a isto tako trebamo reći da je zakonodavni postupak i politički, a ne tehnokratski. Mi kao su zakonodavstvo imamo odgovornost i obvezu prema našim građanima da se pobinemo da kada donesemo odluku da onda imamo e, već unaprijed sve prave informacije i da uzimamo u obzir sve te informacije. Uzivši to u obzir, mnogo naglaska je s pravom stavljeno na to da bi trebali posebno promotriti male i srednje poduzeća budući da su ona od ključne važnosti za postizanje gospodarskog rasta i stvarnog mjesta u Europi. Obezali smo se na to da nećemo imati pretjerano e, reguliranje i pretjerano opterećenje. E, refit programa Europske komisije je isto tako ukorijenjen u tom sporazumu na taj program ne treba gledati kao na to da će se sniziti standardi za zaštitu. Već se tu radi o tome da se dva put promisli prije nego što izrađujemo zakonodavstvo i stvaramo dodatni trošak e, tom dodatnom regulativom. E, godišnja studija o opterećenju, to je inicijativa Europskog parlamenta, je sada sasvim dio tog sporazuma, to će nam pomoći da, da radimo na tome. To će biti zajednička platforma za raspravu o tome kako se možemo pomenuti da imamo zakonodavstvo koje će ostvariti pravi cilj, a da ne opterećemo previše građane, poduzeća i administraciju. Isto tako smo se obvezali da ćemo povećati transparentnost našeg rada eh, na korist naših građana i tu želim naglasiti da ćemo imati zajedničku bazu podataka vezano uz eh, zakonodavne dosije. To možda zvuči kao tehničko pitanje nekim od vas, ali to je dosta važno. Naime, ljudi moraju shvatiti kako radimo, tako da e, bolje, učinkovitije zajedničko komuniciranje je tu potrebno. Isto tako, ovo je vrlo važno, parlament i vijeće su se suglasili oko niza pitanja gdje mi kao sustav se možemo jačati našu suradnju, da budemo dakle bolji, da imamo učinkovitiji sustav, a da pritom zaštitimo kvalitetu zakonodavstva i da poštujemo e, prerogative pojedinih institucija. Primjerice, već u ranoj fazi želimo zajedno surađivati kako bi bolje shvatili naše stavove i na taj način e, nadamo se olakšali pregovore. U tom kontekstu želim izraziti da, se, da sam zahvalna na konstruktivnoj suradnji kako komisije tako i parlamenta što se tiče uvođenja mjera s kojom ćemo imati e, bolje povjerenje država članica kada se radi o korištenju delegiranih akata. Gospođo predsjedavajuća, ja sam uvjerena da će ovaj sporazum doprinijeti tome da imamo e, dobar okvir i dobro okruženje za pronalaženje konstruktivnih rješenja na naše zajedničke probleme. I da, svi smo svjesni toga da je ovaj sporazum rezultat kompromisa i da nisu sve institucije u potpunosti s njim zadovoljne nešto je bile, neke stvari su bile jako osjetljive i ticale su se ravnoteže među institucijama. No ja smatram da je ovaj dil dobra ravnoteža. Europski parlament eh, je prihvatio to, a 15. tečeg će Vijeće za opće poslove službeno prihvatiti isto tako taj sporazum. Zatim moramo brzo krenuti na provedbu, moramo iskoristiti ovaj trenutak da sve to pretvorimo u praksu, da napravimo razliku vezanu s to kako radimo za naše građane i poduzeća. Zbog toga tu imamo e, provedbu i praćenje, to je visok prioritet, već ćemo sljedeći tjedan e, vidjeti kako će vijeće raditi prema e, godišnjem planu Europske komisije vezano i strogodišnje pregovore oko prioriteta. Tek sad smo na početku toga u vijeću vezano s provedbu, ali predsjedništvo e, misli pogledati kako se vrše procjena učinka i kako se može ovaj cijeli paket o boljoj izradi e, zakonodavstva komisije još poboljšati. A i predsjedništvo želi isto tako da je i transparentnost jedna od tema. U ću, gospođo predsjedavajuća, predsjedništvo vijeće će naravno nastaviti raditi u iskoj suradnji, kako s parlamentom, tako i s komisijom i e, pobrinuti se za e, uspješnu i učinkovitu provedbu ovog vrlo važnog sporazuma. Hvala lijepa. Hvala lijepa i sada ću riječ dati povjereniku Timmermansu. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavajuća. Kada smo u prosincu postigli sporazum o tome, onda sam ja imao dva osjećaja. S jedne strane sam bio setan zbog toga što imamo sporazum, što time činimo nekoliko koraka unaprijed, ali sam očekivao da ćemo imati ambiciozni sporazum u mnogim područjima. No, eto, realizam je bio jači i bilo je nemoguće uvjeriti druge da naprave još jedan dodatni korak. I onda smo se suglasili oko sporazuma koji je ipak mnogo bolji nego ono što smo bili prije. I stoga je za mene čaša i dalje polupuna s ovim sporazumom. Zašto je to važno? Zato što moramo pogledati cijeli ciklus e, donošenja političkih odluka. Morali smo sve promotriti što radimo kada donošemo zakonodavstvo i kako su sve te institucije to uključene. A institucije nisu bile zadovoljne sa statusom quo i zbog toga smo htjeli poboljšati. naša dopustite mi da spomenem neka od poboljšanja i još jednom da kažem, imali smo tri različite perspektive i nitko nije dobio 100% ono, onoga što je htio. Ali dopustite mi da ipak naglasim neke rezultata koji su važni. Što se tiče delegiranih i provedbenih akata, ovaj predloženi pristup bi trebao olakšati buduće razgovore između tri e, i ukloniti zastoje po pitanju nekih dosija. Isto tako će komisija dati veću transparentnost tako što će dionici moći vidjeti e, tekste i problemnih akata prije nego što ih ona usvoji. Što se tiče godišnjeg i višegodišnjeg planiranja, međuinstitucijski sporazum e, daje mogućnost e, široke suradnje između institucija pomoću e, određivanja prioriteta za ta planiranja što se tiče e, primjenosti i učinkovitosti propisa. E, vidjet ćemo kako se svaki komad zakonodavstva treba pratiti i nagledati u budućnosti kako bismo mogli provjeriti radili prema očekivanom. E, program Fitness Europske komisije će također doprinijeti tome da se smanji pretjerano opterećenje, a da se ne oslabi niti jedan od naših važnih socijalnih i okolišnih ciljeva. To je je jedan od e, najvećih strahova kada smo započeli s pregovorima da ćemo dakle smanjiti birokraciju, ali na uštup naših standarda. Mi to ne činimo, mi ovime čak i poboljšamo, ćemo poboljšati naše standarde, a smanjit ćemo pritom birokraciju. Što se tiče transparentnosti, e, imat ćemo zajedničke elektroničke platforme za delegirane akte u sve te institucije, a kasnije možda i za postupak e, zajedničkog donošenja zakonodavstva, a isto tako ćemo imati i kontrolu od strane javnosti. Treba se prisjetiti da okvirni sporazum između Europskog parlamenta i komisije da se dalje primjenjuje i da je komisija i dalje angažirana u tome jer je to glavni dokument za suradnju između tih dviju institucija. Mislim da je ovo uravnotežen rezultat, ponovit ću to, iako nije toliko ambiciozan koliko sam očekivala. Dobra uravnoteža za institucije i nadam se da će parlament moći podržati E, ovaj e, rezultat pregovora, budući da je to dobro za javnost, ali i za poduzeća. I doista želim zahvaliti gospođi Hibner na izvrsnom izvješću ovome. Imamo snažnu političku poruku od strane svih triju institucija da im je važno bolje izrada zakonodavstva i da su uzeli u obzir potrebe poduzeća, muškaraca i žena u javnosti e, i malih srednjih poduzeća. Evo, na 8. ožujak sam rekao muškarci i žene. To će biti način da ostvarimo ciljeve na najučinkovitiji način. Ako parlament prihvati novi sporazum, onda je komisija spremna odmah krenuti raditi zajedno s parlamentom i vijećem na brzoj i pravovremenoj provedbi tog sporazuma kako zajedno možemo konkretno donositi rezultate za naše građane i poduzeća. Posebice bi komisija mogla početi raditi na to da uskladi određen dosije sa Lisabonskim ugovorom i moći ćemo izraditi novi registar za delegirane akte, što je nešto što Europski parlament također želi. Hvala vam lijepa. Pa hvala, želim zahvaliti i čestitati gospodinu Tirmemansu na ovoj inicijativi komisije koja je doista značajna. Također čestitam i izvjestiteljici Hübner na njezinom izvješću koje je bilo teško izraditi zato jer je zahtijevalo veliki konsenzus. Unatoč svemu kolegica je uspjela to uspješno privesti kraju i želim eh, čestitati kolegi Piveru koji se založio za zaštitu malih i srednjih poduzeća u ovom međuinstitucijskom sporazumu. Na kraju krajeva nismo svi u potpunosti zadovoljni, ali nadamo se da će ovaj parlament uskoro razmatrati i drugo izvješće u kojem će se istaknuti da treba bolje zaštititi mala i srednja poduzeća. Tijekom e, pregovora Prihvaćeni su brojni prioriteti pučana i time smo zadovoljni. Kada je riječ o procjeni učinka, ona je važna za osiguranje kvalitetnog zakonodavstva kojim bi se smanjilo administrativno opterećenje malih i srednjih poduzeća i također treba poštivati i načelo subsidijarnosti koje će nam omogućiti da donosimo zakone tamo, samo gdje je to potrebno. Drago mi je zbog onoga što je upravo rekao gospodin Timmermans, zato je treba sada razriješiti probleme s kojima se parlament nosi u posljednjih 10 godina kada je riječ o progovorima. I na kraju, kada se govori o sporazumu sa Ujedinjenom kraljevinom, govorilo se o gospodarskom oporavku i uklanjanju preka malim i srednjim poduzećima. Trebamo um, među institucijama moći djelovati razopravno. Gospodin Korbet ima riječ. Hvala. E, želim jasno iznijeti stajalište socijalista tijekom pregovora. Naravno, mi se zalažemo za bolji sustav u kojima bi zakonodavci bili upoznati sa učinkom svoga rada i također potencijalnim troškovima koje bi mogli nametnuti drugima. To je od ključnog značaja. No, od uvijek govorimo da to mora biti sveobuhvatna procjena. Nije još samo o smanjivanju troškova malih i srednjih poduzeća, koliko god to bilo važno riječ je i o troškovima i opterećenjima druge vrste. Ne samo zakonodavstva, nego i eventualno nedonošenja zakonodavstva. I to su troškovi na teret javnog zdravstva, potrošača, javnih proračuna i troškovi po okoliš i također i šteta po našu politiku konkurencije. O tome treba povesti računa. Dakle, procjena učinka treba biti doista sveobuhvatna i treba biti prava analiza troška i e, koristi. Također, govorimo o europskoj razini. Naravno, kada učinimo pravu stvari, kada uvedemo zajedničke odredbe za zajedničko tržište zamjenjujemo 28 različitih i možda i proturiječnih e, nacionalnih sustava. Drugim riječima pojednostavljujemo stvari i smanjujemo birokratizaciju. I treće, postupak za procjenu učinka mora uključivati i savjetovanje i niti jedan e, imenovani službenik ne smije imati pravo veta. Mi kao izabrani zastupnici moramo imati zadnju riječ. E, zamislite da je ovo prije 35 godina i kaže se da jednaka plaća za jednaki rad, to će biti dodatan trošak za poduzeća i za državne financije. Naravno da e, ne bismo bili poslušali takav e, savjet i preuzeli bismo obvezu donošenja zakonodavstva. Također, mi podržavamo i druge dijelove izvješća, transparentnost, procjenu učinka, što je vrlo dobro. Nadamo se da ćemo to moći i dalje poboljšati i također da ćemo raditi na daljnoj provedbi ovog važnog sporazuma. Hvala vam. Hvala riječima gospođa McIntyre. Uh, thank Hvala. Pozdravljamo ovaj sporazum kao korak u pravom smjeru, no kao i povjerenik željela bih da je bio ambiciozniji. Reforma Europske unije mora biti trajan proces i ne smije se zaustaviti na ovom sporazumu. Smanjivanje administrativnog opterećenja, birokracije, naročito u korist malih i srednjih poduzeća, je od ključne važnosti za našu konkurentnost na globalnom tržištu. Moj klub je odredio tri ključna prioriteta tog sporazuma. Mala i srednja poduzeća i test konkurentnosti, smanjenje opterećenja i također neovisnost nadzornih tijela. Kada je riječ o posljednjem, u našem izvješću traže se osnivanje takvog tijela kao prvog koraka u pravcu postizanja neovisnosti tog tijela. Kada je riječ o prva lista mi je drago da se u sporazumu odražavaju zaključci vijeća od veljače, a posebice cilj smanjenja opterećenja. To je ključan dio i e, pregovora između premijera. Pojednostavljenje zakonodavstva i zadavanje ciljeva za smanjenje birokratizacije koristit će cijeloj Europskoj uniji i to je upravo ono što je on rekao. Dakle, trebamo poboljšati stanje u cijeloj Europi, ne samo u Ujedinjenoj kraljevini. Također imamo i važne elemente ovog sporazuma, odnosno procjenu učinka, amandmana, klauzula o reviziji i preuzimanje obveze za pojednostavljenje zakonodavstva. Drago mi je što je tu i obveza za poduzimanjem godišnje revizije u cilju daljnjeg pojednostavljenja zakonodavstva kako bi se izbjeglo suvišno zakonodavstvo i kako bi se podukla crta pod sve. Neki smatraju da bi zakonodavstvo bilo bolje u reformiranoj Europskoj uniji. Ja smatram e, reform od ključne važnosti. Ovaj sporazum je još jedan korak u pravom smjeru na stalnom putu ka reformama. Hvala. Sljedeća ima riječ gospođa Pagazat Urtundua. Koje je <clears throat> de una forma estupenda Predsjednica odbora AFKO, gospođa Hübner, je jasno naznačila koji je cilj ovog izvješća kojem ćemo glasovati sutra i kojem ćemo mi dati našu podršku kako bi ovaj sporazum mogao stupiti na snagu. Zakonodavstvo nije jednostavno, ali donošenje zakona za 500 milijuna građana od 28 zemalja je vrlo teško uz načelo subsidijarnosti i razmjernosti postoji još jedan cilj, a to je kvalitetno zakonodavstvo koje će međutim ipak biti dobro i lako provesti. Ovaj sporazum odnosi se na bolje razumijevanje odredaba i bolju suradnju između su zakonodavaca na primjenjivost e, zakona koje usvajamo i također predviđanje učinka s jedne strane i s druge strane njegovih troškova. Pri tome treba voditi računa o malim i srednjim poduzećima koje se često zanemaruju u brojnim europskim e, zakonima. I kada uzmemo sve to u obzir, nije jednostavno djelovati kao su zakonodavac, zato jer europske institucije tehnički vrlo složeno djeluju i rade. I mnogi europski građani e, smatraju ponekad kao da smo na nekom drugom planetu. Dakle, nakon svih ovih razmatranja, parlament se zalaže za suradnju kako bi se vratilo povjerenje građana upravo ovim sporazumom. Ovim sporazumom uklonili smo i neke konkretne prepreke i postigli, smo smo jedan uravnotežen sporazum koji omogućuje bolje zakonodavstvo. I u tom kontekstu, povjereniče Timmermans, imamo i pozitivne rezultate procjene učinka i e, također procjenu europskog zakonodavstva, osim e, smanjenja birokratizacije što će omogućiti bolju fleksibilnost i također imamo i e, borbu protiv manjeg uređenja, odnosno deregulamentacije, što ne znači da nećemo i dalje donositi zakone. Naravno, neki su vršili E, pritisak na nas koji ustraju na slijepom nacionalizmu, ali mislim da je vrijeme za jedan pragmatičan i realističan sporazum. A cilj je da se Europska unija zada što čvrši pravni okvir i zbog toga ćemo podržati ovaj sporazum. Hvala, gospodin Krizogonos ima riječ. Danas razmatramo sporazum e, između Komisije vijeća i parlamenta. Taj se sporazum odnosi na e, bolje zakonodavstvo unutar Europske unije, a s ciljem boljeg rada raznih europskih institucija i boljeg djelovanja političkih mehanizama i također s ciljem bolje korištenja financijskih sredstava. Postigli smo jedan e, prijedlog koji ima pozitivne elemente, ali u žarištu naše pozornosti su i dalje gospodarska, ne socijalna pitanja. Oni koji izražavaju težnjih htjenja radnika su zanemareni i gurnuti posrce. Hoće li se u zakonodavnom postupku slušati glas parlamenta ili će komisija biti ojačana ovim sporazumom? Europa se nalazi pred velikim problemom eh, koji će opteretiti u budućnosti. Dakle, trebamo se pozabaviti interesima mnogih, a ne samo nekolicine. I to bi se moglo ostvariti demokratskim i transparentnim postupcima, a ne postupcima kojima se guši glas građana i tijela koja ih izravno zastupaju. Treba olakšati aktivno sudjelovanje građana i to treba biti prioritet Europske unije kako bismo ojačali demokraciju, a oslabili birokratizaciju. Hvala. Gospodin Djurlamija ima riječ. Merci, madame la présidente. Hvala vam, gospođo I za riječi bolje donošenje propisa gospođa Timmermansa, gospodina Timmermansa, zanima me tko zapravo može reći da će se da će neko doista bolje izrađivati zakonodavstvo. Ja se bojim da se iza tih riječi krije ideologija u smislu manje izrade, manjeg izrade zakonodavstva, ne bolje izrade zakonodavstva. Vi ste uvijek iznova ponavljali tu riječ i često to čujemo prije svega s desne strane u polugružnoj dvorani, dakle to je ovo pitanje opterećenja administracije, ali opterećenje Europske unije nije administrativne E, prirode, to je demokratske prirode, socijalne prirode, to su svi oni nezaposleni, to su sve one izbjeglice koje se ne mogu pravilno zbrinuti. To su problematična pitanja koja imamo trenutno u uniju nemaju ništa administrativno. za dakle te ideologije da se manje izrađuju zakonodavstvo, iza te želje da radimo tako da oslobodimo tržišta, da ta tržišta postanu slobodna, bismo si zapravo trebali postaviti pitanje kakvu Europsku uniju želimo. A ja, gospodine potpredsjedniče, želim Europsku uniju koja regulira, to je, se tiče kvalitete zraka, vode, zdravstvenih pitanja. To nije Europska unija birokracije gdje će se plaćati službenici kako bi oni razmišljali o tome što ne treba donositi kao zakonodavstvo tijekom idućih nekoliko godina, to je zapravo upravo ono što Europska unija sada čini. Riječ ima gospođa Dinolfi. Hvala gospođo predsjedavajuća, uvaženi kolege. Ovaj sporazum koji ćemo uskoro odobriti je kompromis na temelju mogućeg nazivnika. A mi kao Europski parlament, kao jedina institucija koja je izravno izabrana, trebali smo tražiti više postupak e, koji je doveo do ovog kompromisnog teksta nije bio najbolji. Mi iz pokreta pet zvijezdica bili bismo tražili recimo primjerice veću transparentnost u trijalozima. Nije naime dovoljno znati što je odlučeno nakon trijaloga, nego građani trebaju znati o čemu se pregovara i tko o tome pregovara. Zatim, tražili bismo također i e, bolje sudjelovanja građana putem e, različitih kanala, recimo elektroničkih kanala, također transparentnost o delegiranim i provedbenim aktima Netransparentnosti i lobistički interesi okružuju upravo ovakve postupke. Recimo kao u slučaju Volkswagen tražili bismo bili i registar delegiranih akata. Ne znam zašto će to stići tek 2017 ako uopće. I tražili bismo bili i registar koji bi bio obvezan i obvezujući za e, transparentnost u svim e, europskim institucijama. Naime, bili bismo bolje zaštitili interese građana. Hvala. E, riječ ima gospođa Montel. Mikrofon, Mikrofon, molim. Mikrofon. Mikrofon ja sam bila potresena kada sam pročitala ovo izvješće tu nemamo ništa konkretnog niti korisnog, samo se riječi ponavljaju u jednom krugu, u jednom začarnom krugu koji ne vodi nikamo. Velike izjave o transparentnosti su me mogle potaknuti na smijeh, ali kada vidim e, recimo koliko nekih e, pregovora o sporazumima vlada mrak i sjena, onda sam zapravo revoltirana. Evo primjerice upućivanje radnika vezano uz zaštitu socijalnih prava u Francuskoj i samih Francuza. Tu znam da europsko zakonodavstvo nema kao cilj da zaštiti građane i nacije, već da samo djeluje ultraliberalno u korist nekoliko snažnih e, multinačnih kompanija. Postoje drugačiji način da Europska unija bolje izrađuje zakonodavstvo. To je da uopće ne izrađuje zakonodavstvo, da svaka država članica sama donosi odluke o tome e, u e, kako god e, najinteligentnije smatra. I to je zapravo jedino načelo koje vrijedi u demokraciji. Hvala, gospođo predsjedavajuća, potpredsjedniče, ministrice. Ovo je prvi sporazum od 2003. godine i stiže pravovremeno. Općenito govoreći, zakonodavstvo treba održavati političku volju uređenja nekih područja i također da se to učini što učinkovitije. No, zakonodavstvo se ne događa slučajno, nego ga treba što pomnije razraditi i to je politički proces zakonodavstvo i mislim da je to jasno proizišlo iz rasprave. Treba izbjegavati e, i krajnosti previše zakonodavstva i premalo zakonodavstva. I zbog toga zakonodavstvo koje se donosi e, treba biti donešeno u sudjelovanju svih e, dionika, ne samo lobista. Neki dionici su manje, ali također njihove interese treba uvažiti. Evo, tu se prisjećam malih i srednjih poduzeća. Naravno, svako zakonodavstvo uključuje i političke odluke koje se onda prepeču u pravni ishod. Imamo i procjenu učinka i također provedbene i delegirane akte koje su ovdje od značaja. Ovaj spoj politike i prava će uvijek biti osjetljiva, a političari trebaju znati da je nemoguće usvojiti zakone za sve prilike. U idealnom svijetu bolje zakonodavstvo bilo bi od koristi svim građanima Europe i e, također bi imalo i vlastito državljanstvo u Europi. Hvala gospođa Bresu. Hvala gospođo predsjedavajuća. Potpis ovog međuinstitucijskog sporazuma mislim da je sjajna vijest za Europsku uniju u doba krize u kojoj se pomiču granice razgraničenja nadležnosti između institucija. Želim zahvaliti i izvjestiteljici gospođi Hübner i našem izvjestitelju u Sjenu gospodinu Korbetu i pregovaračima koji su radili na postizanju dobrog sporazuma. Mislim da ovaj sporazum upravo jest takav. Unosi neke izmjene i dopune prethodnog sporazuma iz 2003. godine. Dijalog sa socijalnim partnerima i malim i srednjim poduzećima očuvat će se i dalje razviti i uzet će se više u obzir njihov doprinos u zakonodavnom procesu, a iznad svega vodit će se e, i računa o društvenom i e, ekološkom učinku samih e, zakona u postupku. To osigurava bolju transparentnost pregovora, a parlament ima i veću ulogu u godišnjem planiranju i programiranju, što tražimo odavno. U svjetlu svega toga mogu onda ustvrditi da je ovo dobar sporazum, da on predstavlja značajan korak u željenom smjeru, ako ne barem sve uže unije, sve dublje unije, barem sve e, ujedinjenih institucija. Sada iščekujemo provedbu ovoga sporazuma. Evo, samo još trenutak. Bolje zakonodavstvo znači i sa stola i iz glave maknuti zastavu vlastite zemlje i e, saviti izvijestiti Europsku. Hvala gospodinu Nie e, e- Hvala, ja nisam toliko oduševljena ovim e, sporazumom kao prethodni kolege. Ja sam zadovoljan, ali ne pretjerano. Naime, nismo iskoristili ovu priliku kako bismo došli do sveobuhvatnog sporazuma. Procjena učinka treba se provoditi u svakoj fazi donošenja zakona treba dati i veći prostor e, ispitivanju konkurentnosti. Dakle, ili ćemo koristiti načelo subsidijarnosti ili ćemo stalno govoriti o troškovima i cijeni neprisutnosti Europske unije. U posljednje vrijeme došli smo do e, prave centralizacije donošenja zakona. i u Europskom parlamentu skupina koja se bavi zakonodavnom reformom stalno govori o primjeni načela subsidijarnosti. Dakle, ja ne razumijem ovu proturječnost. Zbog toga ja nisam toliko oduševljen ovim sporazumom kao prethodni govornici. Riječ ima gospodin Telička. Naprotiv, ja sam oduševljen. To je bio jedan od prioriteta zbog kojih sam se kandidirao ovdje za parlament i sjećam se kada sam se susreo sa predsjednikom Timmermansom 2014. godine kada smo razmijenili gledišta i ja shvaćam ono što ste željeli reći kad ste, željeli, eh, kad ste rekli da trebamo imati veće ambicije kao i ja. Danas e, ovo što vidimo jest kompromis, e, dakle rekli bismo da je čaša e, na pola puna, možda i nešto malo više od pola, u svakom slučaju to je dobar sporazum, a provedbom možemo učiniti da čaša bude potpuno puna. Želim također i zahvaliti pregovaračima, gospodinu Ferhovštatu, njegovim kolegama koji su svi odradili izvrstan posao i zahvaljujući njima imamo sporazum koji možemo provesti Dakle, kao što sam rekao, kako bi čaša bila potpuno puna. Evo, jedan primjer, samo ukratko. Administrativno opterećenje. Evo, tu nam se pruža prilika. Ako komisija bude spremna i dovoljno hrabra pokazati tko što predlaže u kojem sektoru i kako zemlje članice odlučuju koja je razlika između podnesenih prijedloga i provedenog zakonodavstva i e, onoga što je prebačeno parlamentu i pooštravanja e, europskih odredaba, to bi bio jedan e, od glavnih ciljeva i to je jedno od sredstava kojim možemo postići odgovarajuće rješenja. I sada iščekujem provedbu ovoga sporazuma. Uh, kolegica Hubner je u svom uh, izvješću istaknula potrebu za većom uh, transparentnošću zakonodavnog postupka naročito trijaloga. u potpunosti se slažem. prije samo nekoliko tjedana odbor juri je došao do istog zaključka. transparentnost je potrebna radi legitimnosti. Međuinstitucijski sporazum polaže temelje za transparentni rad europskih institucija, ali ne mislim da je ovaj sporazum sam po sebi dovoljan. Ne bismo se trebali sada zaustavljati, tek smo na pola puta, sada ćemo objasniti zašto. Potrebna je bolja administracija. Mala sam prilike raditi na nacrtu uredbe za otvorenu europsku eh, evropsku administraciju. I ministrica, gospođa ministrica jako dobro to zna jer je bivša zastupnica ovdje u parlamentu. Dakle, transparentni administrativni postupci mogli bi povratiti vjerodostojnost naše administracije u očima građana. Ja neću štedjeti truda kada parlament bude počeo poduzmati konkretne korake radi boljeg zakonodavstva i bolje administracije. Hvala lijepo, zastupnik Aker. Europska unija kontrolira ribarstvo, poljoprivredu, imate pravnu nadmoć, imate ministra vanjskih poslova, sad želite i policiju u Ujedinjenoj kraljevini, dali ste otvorenu granicu, želite vojsku, nećete odustati od svoje loše valute, želite ovlasti u porezima, a vaše gospodarstvo se ruši. To ću vam besplatan savjest. savjet. Ukoliko želite bolje zakonodavstvo, prestanite. Sve ove nadležnosti pripadaju zemljama, nacijama, ne pripadaju ovom mjestu i što prije se Ujedinjeno kraljevstvo oslobodi i preuzme ponovno te nadležnosti, to će biti bolje za nje. Hvala, zastupnik Piper. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavajuća. Ako vjerujem nekim od prethodnih govornika, onda bi ovo ovdje bio zapravo danas veliki udar, ali želim posjetiti na nacrt komisije i nažalost u okviru pregovora u mnogo toga otpalo. E, čaša je polupuna, a i evo naš glavni pregovarač gospodin Bavšat uopće nije ovdje prisutan. Pozitivno je da je vijeće sada za, da su mali srednje poduzeća u centru pozornosti za smanjenje opterećenja i da postoji malo više neovisnosti pri e, procjeni kvalitete e, procjena učinka. Pozitivno je isto tako i ono što se traži u izvješću gospođe Hübner i želim zahvaliti gospodinu Timmermansu ljudima na tome, ali ovo nije velika ambicija. Europska komisija je htjela više odredbe o prerevnom reguliranju, zašto su vijeće parlamento smanjili. Isto tako e, Europska komisija htjela od parlamenta i vijeća već veću odgovornost u procjeni učinka, zašto je to nestalo. Zatim isto tako htjeli smo godišnji popis e, dosijeja koje su trebale biti povučene, zašto to nisu prihvatili. Sada i dalje imamo e, to da parlament nema pravo glasa pri nekim odlukama i to je šteta zato što europski građani bi u suprotnom mnogo bolje shvatili tko je u kojoj fazi doista odgovoran za donošenje zakonodavstva i to bi po mom mišljenju bilo bolje nego ova polupuna čaša, ali unatoč tome mi nastavljamo s radom. Hvala lijepa. Vereinbarung... Gospođa međuinstitucijski sporazum o kojem sutra glasamo je dobar sporazum. To je dobar temelj za suradnju europskih institucija, a to je dobra vijest i za građane i građanke. Zašto? Zato što s tim sporazum jasno kažemo da Želimo biti samo kritični, želimo sami poboljšati naš zakonodavni rad, želimo imati bolje zakonodavstvo i želimo više ciljano raditi na tome da smanjimo birokratizaciju. Želim isto tako naglasiti još jedan dodatni aspekt, Kod bolje izrade zakonodavstva se zapravo u samoj srži ne radi o samom broju e, europskih zakonodavnih akata, dakle o tome trebamo li imati više ili manje, već je odlučujuća sama kakvoća. Visoka zaštita potrošača, visoki okolišni standardi, e, zatim temeljna prava, radnička prava ojačati. To je ono što naši građani od nas očekuju i na temelju toga će se mjeriti rad e, svih tri institucija na kraju krajeva. Zastupnica Pošujt, izvolite. Hvala vam. Glasovat ćemo o ovom izvješću i o nama će se pričati. Evropske institucije se zalažu za bolje zakonodavstvo. Treba se, postavlja se pitanje kada je potrebno djelovati na razini Unije, kada na administrativnoj eh, razini. Ovaj sporazum je unatoč tome ostvaren, ima brojne točke koje su bile potrebne. Evropski parlament je predstavljao Guy Verhofstadt, netko tko se bori za više Evrope. Dakle, on ne može predstavljati sve nas. To vidimo evo i u sporazumu koji je sada pred nama. Što se tiče transparentnosti postupka, on je zasigurno oslabljen vidjeti kako poboljšati stvari u budućnosti. Potrebno je imati novu Europu. Ova Europa više ne funkcionira. Hvala vam lijepa, zastupnik Anderson. Hvala vam. Ovo je sporazum između parlamenta, vijeća i komisije o tome kako bi u budućnosti trebalo izrađivati zakonodavstvo. Ima neke dobre, neke loše stvari. Komisija, e, odnosno njezini prijedlozi više neće moći blokirati zakonodavni postupak. Pitanje je hoćemo li imati previše procjena učinka. Pa ne znam, možemo li govoriti o previše procjena učinka. Mislim da je to dobra stvar. Međutim, moramo razmišljati o troškovima za proizvođače, za e, tvrtke. Međutim, morate voditi račune i o tome što bi se dogodilo da tih procjena nema koliko imate previše procjena učinka, možete paralizirati čitav postupak i ne dobiti ono što želite. Hvala lijepo. Zastupnik Zvijevka. Hvala lijepa. Dakle, kolege, pridružujem se onima koji su govorili da nismo sasvim zadovoljni pregovorima o ovom sporazumu. Očekivali smo nešto više i uspjeli smo evo, postići samo ovo što je pred nama. Moglo bi se reći da bi se ovaj sporazum mogao i odbiti, ali reći ćemo da ovom sporazumu, zato što je on od ključne važnosti i potreban je. I pored onoga što se, sa, što se nalazi u ovom međuinstitucijskom sporazumu, očekujemo da će e, tri, sve tri institucije poštovati tekst e, sporazuma. Svake godine razgovaramo o izvješću dakle, odbora AFKO, o stvaranju dobrih mehanizama, europskom zakonodavstvu, o poštovanju istoga. Međutim, želim istaknuti da dobra suradnja između sve tri institucije nije samo potrebna za bolje zakonodavstvo. Moramo u startu davati dobre prijedloge koji će dati željeni učinak i ovdje situacija nije uvijek e, jednaka. I Šteta je da se unatoč pokušajima i inzistiranju mog kluba što se tiče procjena učinaka da tu nisu uključene mala i srednja poduzeća, iako je komisija ovdje obećala nešto pokrenuti to, neku vrstu konzultacije. Evropska komisija će izraditi zakonodavni prijedlog o upućivanju radnika. Koliko ja znam, nije održana nikakva konzultacija. Dakle, ili se ovdje zezamo, ili ćemo dobro zajednički raditi. Hvala lijepa. Zastupnica Ford, izvolite. Hvala. Povećanje konkurentnosti je od ključne važnosti kako bismo ojačali gospodarstvo, povećali prosperitet i povećali broj radnih mjesta i rast. Moramo ukloniti administrativni teret, birokraciju i smanjiti troškove s kojima se suočavaju javne usluge i tvrtke kada se povinuju europskim zakonima. Ovaj novi sporazum koji uređuje odnose između komisije 28 zemalja članica, dakle i parlamenta, će zasigurno pomoći. Međutim, možemo ići i dalje. Prošlog mjeseca evropski lideri i komisija obećali su pristup sektor po sektor, godinu po godinu, kako bi izbjegli dodatne troškove za tvrtke, nakon toga i za građane. Naša gospodarstva si ne mogu dozvoliti da ovo budu samo prazna obećanja. povjereniće, zemlje članice parlamentu. Radimo zajedno kako bismo ispunili ovo obećanje. Hvala, zastupnik Svoboda. Hvala lijepa. Gospodine povjereniče, ministrice, obraćam vam se kao predsjednik odbora Juri. Naša je zadaća bila između ostalog poboljšati zakonodavni postupak Pozitivno je da imamo ovaj novi međuinstitucijski sporazum. Međutim, Evropski parlament e, se i u prošlosti bavi određenim aspektima koji su e, tek e, djelomično uključeni u ovaj sporazum. Evo navešću neke procjene učinka. To je važan alat kako bi se dala procjena kvalitete zakonodavstva. To uključuje i potrebu da se osiguramo da novo zakonodavstvo e, ne stvori e, dodatni administrativni teret za korisnike. Neovisnost e, ovih, ovog alata je prioritet, a to nije u potpunosti uključeno. Potom novi sporazum traži daljne korake Dakle, kad govorimo o delegiranim izvršnim aktima, tek nakon toga će sporazum biti više manje dovršen. Na koncu moramo se osigurati da nadziremo provedbu ovog sporazuma u cijelosti, zato što je to jedini način da se osiguramo da ovaj instrument bude funkcionalan i da ispunjava svoju ulogu. Zato će odbori Juri i Javko Europskog parlamenta nadzirati provedbu ovog sporazuma kroz izvješće na vlastitu inicijativu i zajedničke radne skupine. Hvala. Zastupnik Radev. Predsjedatel, uvaženi kolegi, će da... Hvala vam, gospođo predsjedavajuća, dragi kolege. Dame i gospodo, mislim da smo mogli posjeći i bolji sporazum. Da, ovaj tekst kojeg sada imamo pred nama je prihvatljiv, ali to nije dovoljno. Potrebna su nam jednostavnija pravila, a ne da još i povećavamo birokratizaciju za poslovni sektor i za građane. Godišnja procjena administrativnog tereta je alat koji će nam omogućiti da procijenimo rezultat rada e, svih institucija. Na taj način ćemo moći staviti naglasak na mala i srednja poduzeća. Također treba jasno razlikovati e, teret e, zakonodavstva Europske komisije i zakonitih akata sa razine država članica. Na taj način se neće na Briselu pirati prstom e, kada se donose neke odluke na nacionalnoj razini. Javne konzultacije će nam omogućiti da više pažnje posvetimo rezultatima novog zakonodavstva vezano uz konkurentnost. Godišnja studija tih rezultata će nam omogućiti da pratimo bolji njihov učinak na mala i srednja poduzeća. Nadamo se da će se ispravno primjenjivati propisi iz tog sporazuma i da će dovesti do boljeg europskog zakonodavstva, do europskog zakonodavstva koje će biti aktualizirano i od velika kakvoća. Hvala. Hvala vam i zastupnica Tomašić ima reč. Pozdravljam izvjestiteljeve preporuke jer dijelim njegovu zabrinutost zbog zanemarivanja procjene učinaka zakonodavstva na mala i srednja poduzeća te su tvrtke kralježnica europskog gospodarstva i zapošljavaju više od osamdeset zaposlenika u privatnom sektoru pa bi se svaki odgovorni zakonodavac morao između ostalih voditi i njihovim interesima dok se u ovom domu predlaže procjena učinaka zakonodavstva na jednakost spolova malim i srednjim privatnim tvrtkama koje zapošljavaju pripadnike oba spola i tako osiguravaju barem djelomičnu jednakost u praksi dajemo premalo na važnosti. kada je riječ o zakonima i ostalim aktima kvaliteta je puno važnija od kvantitete nadam se stoga da ćemo konačno dočekati sveobuhvatnu regulatornu giljotinu koja će ukloniti suvišna pravila i procedure i na europskoj ali i na nacionalnoj razini te osigurati da naše tvrtke dodatno profitiraju od jedinstvenog tržišta i zaposle još više ljudi. hvala za eh, svima Nadam se da ćete se držati dodijeljenog vremena od jedne minute. Riječ ima zastupnika Puto. Grazie, presidente. Hvala lijepo. Pozdravljam ovaj međuinstitucijski sporazum. On je dobra baza za razvijanje transparentnih odnosa između institucija čiji je cilj da se donesu bolji zakoni u interesu građana. Dobra je odluka da se razmijeni mišljenje na institucionalnoj razini kada je riječ o pravnoj bazi zakonodavnog akta. Treba također iskoristiti sve instrumente koji su na raspolaganju za bolje zakonodavstvo. Dakle, procjene, učinka, javne konzultacije, analize kako bismo jamčili jedan informirano donošenje odluka koje će također biti transparentno. Dogovorene mjere za razmjenu mišljenja i informacija između, između parlamenta i vijeća predstavljaju da svakako korak naprijed. Međutim, mislim da je potrebno e, dodatno analizirati stvari kada je riječ o sastancima kako bi se zbilja došlo do ravnoteže, do sudjelovanja u zakonodavnom postupku kako bi se garantiralo poštovanje načela suradnje između europskih institucija. arvoisa puhemies. E- Hvala lijepo. E, bolje zakonodavstvo nalikuje pedaliranju, bicikliranju. Vi morate stalno raditi, morate stalno pedalirati. Prema procjenama mi smo ovdje donijeli 40 tisuća zakonodavnih akata. Čini se da nitko ne zna točne brojke. Također imamo još puno biciklista u komisiji, govorimo o 33 tisuće djelatnika. Ovo nam je dobar podsjetnik na ono što je dogovoreno na početku. Treba se donositi zakon samo kada je on koristan i samo u mjeri ukoliko je potreban. To su dobre smjernice za nas i nekad se valja na to prisjetiti bez obzira na to što mislili o Europskoj uniji. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala lijepo. Evo imam e, nekoliko ideja o ovom programu koji se naziva Bolje zakonodavstvo i institucijskom sporazumu. Prije svega, bolji, na koji način bolji? Drugo, u čijem je to interesu? Govorimo o interesu multinacionalnih kompanija. I potom, zašto je to tako važan kriterij? Što je sa socijalnim i okolišnim kriterijima? Pitam se kako će ovo utjecati na poboljšanje života naših građana. Čini se da ovo donosi nove slojeve dodatnog zakonodavstva. E, ne daje dovoljno nadležnosti su zakonodavcu, odnosno parlamentu. Također me zabrinjava da ovo nema uporišta u stvarnosti. Govori se o transparentnosti, pristupu dokumentima, to su sve postojeći problemi. Velike odluke se donose iza zatvorenih e, vrata. Hvala lijepo. Zastupnika Staldo. Hvala vam, predsjedavajući pitanje koje smo si postavili na početku ove rasprave je je li čaša, je li bolje imati čašu polupunu ili polupraznu? Pa ovo sporazum predstavlja obje ove slike i slažem se s onima koji vele zapravo da je čaša poluprazna. Imali smo doduše neke korake unaprijed kada je riječ o programiranju, govori se o procjeni učinka i onda bismo na koncu trebali vidjeti ko će to odraditi u ime komisije. Što se tiče malih i srednjih poduzeća, jasno je da je ovo tema koja je um, moj stranci na srcu i ne želimo mjere koje će pogoršati njihovu situaciju bojim se da se ovdje nalazi svojevrsni trojanski konj koji će utjecati na e, pravnu stečevinu koja, se, koja je trenutno na snazi će se na ruku velikim tvrtkama. Što se tiče postupovnih prijedloga imamo slučaj osoba kojima je dan, dan mandat koji možda nisu bili najbolji e, izbor. Nije dovoljno kada je riječ o trijalozima ex post doznati stvari, oni trebaju biti u skladu sa osnivačkim ugovorima. Govorimo o načelu političke odgovornosti i transparentnosti, o tome se ne može pregovarati. Hvala lijepo, zastupnik Sina Dinos. Hvala lijepo. Novi međuinstitucijski sporazum je isprazan. Međutim, e, nastavlja se govoriti o pravu zajednice. Kada pomislimo na njegovo tumačenje, ono se temelji na načelu subsidijarnosti i tako dalje, ali znamo kakva je situacija. Komisija usvaja uredbe i direktive, a da ne uzima u obzir stajalište svih zainteresiranih strana. Pravni, pravna znanost je nešto u čemu se ne može eksperimentirati, a to je upravo ono što se događa, naročito u gospodarskom smislu. Hvala lijepa. Zastupnik Huareguj. Hvala vam lijepa. Ja se slažem s ovim sporazumom i želim spomenuti dva pitanja koja su za mene važna kad se radi ovom sporazumu. S jedne strane imamo tu po prvi put postupak gdje komisija treba polagati račune, to jest odgovoriti na prijedloge koje zakonodavno iznese ovaj parlament. Imamo onda rok od tri mjeseca unutar kojeg Europska komisija mora odgovoriti na to, a dakle E, treba isto tako i nadalje pratiti e, te zahtjeve za e, zakonodavnom inicijativom. To je za mene veliki napredak jer mi tu često izrađujemo prijedloge zakonodavstva i inicijative, ali sve, ti prijedlozi ne završavaju u ladici u Europskoj komisiji. Zbog toga je za mene ovaj sporazum toliko važan. I kao drugo, važno je tako što postoji obveza za pristup informacijama i dokumentima. Želim se poboljšati taj pristup sve, ukupno, a i parlament će imati mogućnost e, bolje kontaktirati s e, vijećem i to će sigurno pojednostaviti sam naš rad. Hvala vam. Hvala. Gospodin Marijas. Ja vidim tu sukob interesa, ali želim kritizirati komisiju jer imamo i dalje mandat trojke. Ipak obraćam vam se jer ste vidjeli ovu novu birokratizaciju koja se pojavila sa zapošljavanjem novih lokalnih asistenata. Jeste li shvatili kakav ste birokratski stroj s njime stvorili? primjerice ako netko ne živi u Ateni nego u e, Solunu, onda ne možemo toj osobi dati e, ugovor na neodređeno zato što ta osoba mora u tu svrhu živjeti u Ateni. I govori se o tome da ju se zaposli onda sa ugovorom o dijelu. S tom birokratizacijom koju ste stvorili imamo takvu situaciju da nije više nama moguće niti zaposliti lokalne asistente. Tu se radi doista o sveobuhvatnoj birokratizaciji. Jedan dokument od pet stranica postoji sada dokument od 500 stranica. Europski parlament bi trebao smanjiti vlast, ne mogu samo kritizirati Europsku komisiju. Hvala, gospođa Lopez. Da, da, da. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Većina Europljena već zna da Europska unija nije demokratska institucija i da to niti ne može biti, jer tu se traži da se e, dugovi otplate što je važnije od toga da postoje javne usluge. Radnici trebaju izgubiti svoje prava, a za izbjeglice su granice zatvorene. Demokratska Europa bi drugačije izgledala. To bi bila Europa od svjesnih e, radnih osoba koje se bore za svoja prava naspram oligarha. Sada s ovime se uklanja čak i službena mogućnost za to. Europski parlament gubi ovdje mogućnost da kao izabrani predstavnici e, građana vrše svoju, svoju obvezu. Tu se prebacuje moć na neizabrane predstavnike, na vijeće, što je utvrda neoliberala. Tu se sve radi na korist e, slobodnih tržišta, a Europski pamet zapravo trebao biti oružje da se ponovno povrate prava i slobode. Hvala vam. Gospodine Timerman, se izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući, samo nekoliko komentara vezano za ovo što sam čuo. Kao prvo ne mogu razumjeti kako bilo tko može reći da kada radimo nešto za mala i srednja poduzeća da se tu radi o neoliberalnoj politici. Ja to uopće ne razumijem. Ako možemo pomoći malim i srednjim poduzećima diljem Europske unije, kako osobe koje imaju takvo poduzeća mogu poslovati, a ne da se bave e, beskonačnom administracijom. Oni mogu zaposliti nove radnike. Kako je to neoliberalni stav? Ako stvaramo nova radna mjesta u EU i ako to želimo učiniti, onda trebamo započeti sa malim i srednjim poduzećima. To je naša najbolja prilika. A ovaj program, ovaj sporazum nam daje dodatni naglasak na mala i srednja poduzeća. Zašto? Zato što se ta poduzeća ne mogu obraniti tako dobro kao što to mogu činiti velika poduzeća e, u Briselu. Zbog toga mislim da se moramo usredotočiti na to da male se poduzeća budu, budu bolja u svom poslovanju. Moja druga točka. Gospodin Dirani Zelenih se je jako uznemirio bojao sam se da će se ozlijediti. Bio je ljut zato što smo snižavali socijalne standarde, okolišne standarde. Ja sam uvijek iznova tražio od njegovog kluba da mi navede tri primjera gdje je ova Europska komisija iznijela prijedloge koji su doveli do snižavanja socijalnih okoliša standarda. Evo, dajte mi samo jedan primjer, ništa. I stoga prije nego što se tako jako uznemiri, možda bi bilo bolje da razgovara s drugim članovima iz svog kluba zastupnika kako bi znao o čemu ovdje razgovaramo. I na posljedku dopustite mi da jasno kažem da je ovo za mene početak procesa. A način na koji ćemo ovo implementirati će pokazati jesmo li doista u stanju iznositi bolje zakonodavstvo ili ne. Tu se ne radi samo o tome da imamo manje reguliranja na europskoj razini. Tu se radi o tome da na racionalni način i na socijalni, okolišni i gospodarski održiv način uklonimo previše e, birokrativnog opterećenja zato što imamo 28 trenutno različitih regulativa i da na to nađemo zajedničko europsko rješenje, a i tu se radi o boljem donošenju propisa. I stoga sam ponosan što imamo ovaj sporazum, ja ću još jednom ponoviti, bilo bi mi draže da imamo još i više od ovog što smo postigli, ali ipak ovo predstavlja konsenzus triju institucija i postoji različiti politički kutovi, gledišta na ovo i mislim da je ovo temelj za doista bolju izradu zakonodavstva, što će u potpunosti kontrolirati vanjski svijet, jer ćemo biti mnogo više transparentni, mnogo ćemo više kontaktirati vanjske dionike, a koristit ćemo i naše našu stručnost i našu platformu za e, refit kako bi stvorili taj elan i kako i u budućnosti mali se poduzeća ne, bi bila previše opterećena nepotrebnim, e, nepotrebnim Hvala. Sada gospođa ministrica Henes Plašert ima riječ. Hvala vam, mnogi od vas su govorili o važnosti procjena učinka i da ja sam sigurna da će procjena učinka ojačati e, postupak donošenja odluka u parlamentu i vijeću i to će isto tako nam omogućiti da bolje procijenimo učinak zakonodavstva i to već u ranoj fazi. Ali isto tako treba zabilježiti da Procjena učinka neće i da ne bi trebalo ograničiti ulogu su zakonodavaca, bilo da se radi o vijeću ili o parlamentu. To bi samo trebalo poslužiti kao vrlo korisni alat. I stoga se Doista slažem s vama, gospodine Korvet, vezano s procjenu učenka. Oni su savjetodavne prirode zato što smo na posljedku mi su zakonodavci oni koji će doneti političku odluku. Ali naravno, što je bolja procjena učenka, to će biti E, tu ćemo imati političke odluke koje će biti donesene sa boljim informacijama. Gospodin Piper je spomenuo pitanje prerevnog e, prenošenja propisa. Mi tu zauzimamo jasan stav. E, imamo dodatne propise za države članice vezano uz implementaciju i transpoziciju. Bitno je da je svima jasno koji aspekti nacionalnog zakonodavstva su dio europskog zakonodavstva, a koji su proizašli iz nacionalnih konzultacija i to jasno stoji u sporazumu. Imali, imamo sada formulaciju s kojom smo uspjeli zadovoljiti Europski parlament, a i stavove nacionalnih parlamenta vezano uz njihovu posebnu ulogu u postupku e, transpozicije. Znam da je gospodinu Piperu bilo važno da imamo i više od toga vezano uz prerevno propisa, ali nadam se da će uspjeti prihvatiti tu polupunu čašu, kao što je rekao gospodin uh, Timmermans, i da će i ta polupuna čaša biti mu uh, ugodna za piti. Zatim što se tiče povećanja transparentnosti, i to sam prije naglasila i ovom prilikom ću to ponovno učiniti, da pod nizozemskim predsjedništvom Želimo započeti i već odmah sa dvije važne, pro, važne propise iz sporazuma, to je baza podataka o zakonodavnim e, propisima i nadam se da će i komisija poduzeti slične korake, a i parlamenti da ćemo tako moći potaknuti transparentnost cjelokupne unije. Radi se tu i o, registru, naravno, delegiranih akata. Mislim da je gospodin Timmermans e, vrlo jasno to rekao i da ja se slažem sa gospođom Vicky Ford. Ona je u pravu, moramo ispuniti naša obećanja i ja sam uvjerena da ćemo postupiti na prikladan način. I prije nego što zaključim, gospodine predsjedavajući, dopustim mi da zahvalim glavnom pregovaraču, gospodinu Verhofštatu i e, prvom potpredsjedniku gospodinu Timmermansu te ministru Nikolasu Šmitu na posjedanju ovog sporazuma. A isto tako bih htjela zaglasiti, na, zahvaliti izvjestiteljici gospođi Hübner i kolegama iz odbora AFKO na njihovom napunom radu. Gospodine predsjedavajući, ja se veselim dalje uskoj suradnji s komisijom i sa parlamentom o ovom sporazumu. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa, gospođo ministrice. Predajem sada riječ gospođi Hibner. Hvala vam. Mogu se obratiti eh, i drugim dvijema institucijama koji su ovdje prisutni zahvaljujem predstavniku nizozemskog predsjedništva i e, gospodinu Timmermansu i Europske komisije na vašem angažmanu vezanu s provedbu međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva. Ja sam sigurna da ako usko surađujemo na provedbi i ako se opet dijelimo e, pametnoj provedbi, da će nam to omogućiti da možda ne učinimo taj još jedan dodatni korak, kao što ste rekli gospodine Timmermanse, već da, kao što su mnogi kolegi rekli, sa dobrom provedbom možemo još i doprinijeti bolje izradi zakonodavstva. Kao što ste rekli, možemo ići još i dalje od onog što je u samom dokumentu i parlament će se tu angažirati. Čuli smo da će vijeće započeti sa raspravom o provedbi i da žele u uskoj suradnji s parlamentom e, postići dobu provedbu, isto tako i s Europskom komisijom, to je dobro vijest za nas. Ali za nas u Europskom parlamentu je isto tako važno da osvarimo napredak po pitanju bolje izrede zakonodavstva, da pri tom poštujemo ravnotežu između su zakonodavaca. U sporazumu imamo korake vezano uz e, međusobnu razmjenu gledišta informacija između vijeća i parlamenta. Moramo dalje razraditi još i tu suradnju. Transparentnost donošenja odluka je nešto što se priznaje u ovom sporazumu, ali za to je potrebno dodatno praćenje pri fazi provedbe. I doista na nama je, to je netko rekao, da provedemo taj međuinstitucijski sporazum o boljoj izradi zakonodavstva na način s kojim možemo još i povećati vrijednost tog sporazuma s ciljem bolje izrade zakonodavstva. I stoga još jednom zahvaljujem svima koji su bili uključeni u to svim institucijama i nadam se da ćemo sutra doživjeti setan završetak cijele ove vježbe. I zatim, kao što ste rekli, gospodine potpredsjedniče, to je samo početak, te još jedne, te još jedne zajedničke zadaće vezano uz, bolje, vezano uz bolju provedbu. Hvala vam lijepa gospođo Hübner. Mislio sam da ćete reći da je ovo početak divnog prijateljstva. To sam u jednom trenutku očekivao od vas. To je rečenica koju dobro poznamo iz filma Casablanca.